Hvala kolega za Hvala kolega na pitanju. Iako ne govorimo sada o proširenju, sutra ćemo imati ključno glasovanje o ovome, ali kada je riječ o Schengenu, ja podržavam uključenje Hrvatske u Schengen kada Schengen bude spreman za to i kada Hrvatska zadovolji sve tehničke uvjete kada je riječ naročito o povratku izbjeglica i o postupanju s izbjeglicama na granici između Hrvatske i BiH. Hvala gospodin Borkija. Hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, Europsko vijeće je sada zaostavilo proces proširenja Unije. Gospodin Macron je dao veto, ne znamo je li to zbog eh, previše brojnih albanskih građana koji su postavili zahtjeve za azilom u Francuskoj ili je to eh, jednostavno odmazda zbog eh, neprolaska gospođe Goulart. Dakle, godinama zapravo prisustvujemo stvaranju diva na krhkim nogama, stalno širimo Europu i na trošak poreznih obveznika a s druge strane zemlje kandidati smatraju da je Brisel rješenje za sve njihove probleme. Albanija. Ne smijemo zaboraviti da je ta zemlja dio organizacije Islamske konferencije i dok se novci e, poreznih obveznika u Europi gube, oni time financiraju islamske škole. Makedonija je e, Solun nije skupe, Skopje s druge strane. I na kraju jedna gorka primjedba. Govorimo o proširenju kao suzbijanju ruskog i kineskog utjecaja na Balkanu, ali kada su e, Rusi kupili pola Grčke, onda to niko nije govorio. Hvala gospodin Jordanov na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedniče. Francuska nije država koja bi samo tako počinjala pogreške iz nemara. Francuska je država koja navodno zna što čini. Ali čini se da ova francuska odluka ide na ruku ruskim interesima na Balkanu, a Rusi kao što znamo se protive europskim i euroatlantskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Znamo da e, Rusija vodi hibridni rat. To je Makronova greška zbog koje će doći do preuranjenih izbora u Sjevernoj Makedoniji, no mi ne trebamo čekati ishod taj, tih izbora, niti bismo trebali čekati samit u Zagrebu, jer će tada predsjednik Macron reći pa pričekamo i vidimo što će biti sa novom makedomskom vladom a to će nas odvesti u opasnu političku spiralu. Ja bih preporučio Parizu da se ne poigrava sa Beogradom i Moskvom. Hvala, gospodine Benifej, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja sam uvjeren da ova obusava pregovora koji je vijeće odlučilo u odnosu na Albaniju i Sjevernu Makedoniju je velika greška. Ove zemlje su ozbiljno radile na pristupanju Europskoj uniji kao što pokazuje prespanski sporazum iz 2018. godine između Grčke i Sjeverne Makedonije i reforme Albanije kako bi se uskladila sa zahtjevima Unije. Otvaranje pregovora je važan korak u otvaranju nove faze i ovi koraci koji su učinjeni u vremenu moraju se shvatiti ozbiljno i kako ne bismo razočarali mlade koji s povjerenjem gledaju u ove pregovore i također ne smijemo razočarati niti e, njihove državljane koji žive u mojoj zemlji u Italiji. Trebamo E, popraviti također mnogo u Uniji koja ne funkcionira dobro, treba popraviti rad institucija, ali ovo ne može biti opravdanje kako bi stalo sve. Europska unija mora biti snažnija i mora i dalje ujedinjavati narode na našem kontinentu. Hvala. Gospodin Deli na jednu minutu. Hvala lijepo. Povjereniče, pa, štovana ministrice, dame i gospodo. Ono što se dogodilo prošlog tjedna na Europskom vijeću dovalo je samo dotle da je Europska unija u cijelosti uništila svoju kredibilnost glede daljnjeg širenja a osim toga je izgubila i povjerenje država Zapadnog Balkana jer nije ispunila svoje obećanje. Mi znamo da su da kandidati moraju e, za pristup moraju ispuniti sve ono što im se nalaže i provesti reforme, ali isto tako znamo da međudržavni odnosi nisu jednosmjerna ulica. Bilo bi dobro kad bi šefovi država i vlada Europske unije e, se pobrinuli da Europska unija na kraju ne bude ona stranka koja je stradala i koja pati, koja će na kraju patiti, nego ubrzati ispunjenje svojih obećanja. Skeptičari kažu, skeptici kažu da se reforme moraju ubrzati, međutim, unutar same Evropske unije. Međutim, teško je vjerovati da više imaju strpljenja i mogućnosti iz države Zapadnog Balkana čekati na to. Evropska unija mora naći rješenje koje je svima prihvatljivo. Hvala. Gospodin Mikser na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Odluka vijeća da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom je vrijedna žaljenja, što više zapravo je pogrešna. Mnogo je rečeno o tome što bi ovaj propust mogao značiti za vjerodostojnost Europske unije, ne samo u te dvije zemlje, nego i šire i kako bi to moglo destabilizirati cijelu regiju. Ono što je posebno sramotno jest da je ta odluka motivirana domaćom politikom ili izravnije rečeno E, lošim e, brojkama u nekim zemljama članicama. To nije bio propust kandidata. Zapravo je bilo suprotno. Vođe Sjeverne Makedonije su naročito pokazali veliku hrabrost e, i spremnost na političke rizike kako bi riješili spor sa susjedima. Ključno je da se ispravi ova greška prije nego što se na našu vjerodostojnost eh, nanese nepopravljiva šteta i nego što se našteti interesima Europske unije. Hvala. Gospođa Kokalari na jednu minutu. Hvala vam lijepo predsjedavajuća. Predsjednik Macron je bio u ovoj dvorani prije godinu dana i govorio o tome kako vidi oni mi evropsku demokraciju i budućnost. I rekao je da je to naša zadnja šansa, jer ako odustanemo od evropske demokracije mi smo na krivom putu. Točno, tako je. I zato je tim začudnije što je uložio veto na otvaranje e, pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ukupna politika se time dovodi pod znak pitanja. Proširenje Evropske unije da sad bilo najuspješniji instrument Evropske unije kako bi se poticala ljudska zaštita ljudskih prava i demokratizacija društava. Ne smijemo okretati leđa onima koji se trude da postanu jače demokracije, nego ih moramo hrabriti da učine više. Jer e, ako Evropske unije ne bude na Zapadnom Balkanu, onda će to biti Rusija, Turska, Kina, Saudijska Arabija. Ne smijemo taj san iznevjeriti ostvariti san o ujedinjenoj Europi, ujedinjenom istoku i zapadu. Europska komisija sada mora više djelovati. Evo timo smo zaključili popis govornika i sada idemo na spontano javljanje za riječ. Imam 13 zahtjeva za riječ, ali buduće da kasnimo, neću moći odgovoriti na sve te zahtjeve pozitivno. Da ću riječ jednom zastupniku po klubu i da ću prednost onima koji još nisu uzeli riječ i koji su bili prisutni tijekom trajanja cijele rasprave. Gospodin Pospišil. Hvala. Drago mi je što je većina kolega ovdje jasno rekla da je odluka vijeća pogrešna. Već smo u više navrata rekli da trebamo integrirati zemlje Zapadnog Balkana i svaka druga odluka je pogrešna jer će to samo omogućiti veći utjecaj Rusije u tom području, kao što su naglasili kolege, a to će oslabiti utjecaj Europske unije u tom području. Što ćemo reći građanima tih zemalja budući da smo ih bacili kao mačiće u vodu? Često smo govorili da u interesu Europske unije trebamo nastaviti sa pregovorima o pristupanju, a skeptici govore da te zemlje nisu spremne. Ja im kažem da je ovo samo početak, otvaranje pregovora. To nije pristupanje. Pregovori mogu trajati godinama, ali to barem otvara nadu tim zemljama da će jednoga dana ući u Europsku uniju. Dakle, procijenimo to iznova i izvršimo pritisak na Makrona jer je to protivno vrijednostima Europske unije. Hvala, gospođa Ward. Hvala, gospodine predsjedatelju. Kao prijateljica Zapadnog Balkana sigurna sam da će Albanija i Sjeverna Makedonija prije ili kasnije ući u Europsku uniju. One su do sada poduzele važne i uspješne korake u putu ka članstvu, a ova sabotaža Francuske, Danske i Nizozemske u vijeću je žaljenja vrijedna. Na mnogo načina Albanija i Sjeverna Makedonija su i ispred drugih zemalja članica. Primjerice, obje zemlje su ratificirale Istanbulsku konvenciju, dok moja vlastita zemlja Ujedinjena Kraljevina okljeva s time, a e, e, Bugarska to blokira. Pozivam Europsko vijeće da to uvrsti ponovno na dnevni red i da odobri otvaranje pristupnih pregovora. Ovo će naštetiti ugledu Europske unije na Balkanu i u Europskoj uniji ako ona ne pokaže političku dosljednost i otvorenost. Uvjerena sam da je budućnost Zapadnog Balkana u Europi, a da je budućnost Europe osigurana jedino u e, jedinstvu sa Zapadnim Balkanom. Hvala. Gospodin Austrevičius. Povjereniče, predsjedatelju kolege. Proširenje se pokazalo najboljim instrumentom za pomoć susjednim zemljama u provođenju demokratskih reformi i u poboljšanju blagostanja građana, a što je najvažnije u postizanju regionalne suradnje i stabilnosti. Akcijski planovi i partnerski sporazumi sadrže stroge kriterije za susjede, ali nekako mi sa svoje strane ne ispunjavamo tu pogodbu. To je neopravdano. Te zemlje možda danas nisu spremne za članstvo, ali mi to moramo sagledati dugoročno. Trebamo e, napraviti protutežu naporima zemalja poput Rusije koja svojim prijedlozima nudi samo kratkoročni dobit, a Europska unija nudi dugoročno kvalitetu života, temeljne slobode i mir. Kako bi se to ostvarilo, argumente birokracije moramo zamijeniti politikom europskog proširenja. Hvala. Hvala lijepa, drage kolegice i kolege. Ono što smo vidjeli na zadnjem samitu je doista povijesna greška za Albaniju i Sjevernu Makedoniju i dalje zatvarati i ne otvarati dakle vrata Europske unije nije samo udarac vladama tih država, nego pogotovo mladima u tim državama. To je jedan fatalan signal za čitavu regiju. U prošlosti su generacije na Balkanu odrastale bez perspektive i u neku bolju budućnost i neki napredak. To je naravno navelo tisuće i tisuće njih da napuste svoje zemlje. Uz perspektivu pristupa Europskoj uniji svi su računali s tim da će mlade generacije imati jednu poštenu, iskrenu, dobru šansu u svojim zemljama. Međutim, sa ovom odlukom da se unatoč ispunjenim kriterijima koje su ta države dakle ispunile da se dakle stavi na led otvaranje pregovora se napravila takva greška jer drugi neće čekati da tu rupu koja je nastala popune posebno Rusija, Kina, Katar ili čak Saudijska Arabija. Oni se jako, jako intenzivno trude za političku suradnju i u toj regiji, a to nikako ne može biti naš interes. Hvala. Mr. Gospodine Hvala vam gospodine predsjedavajući. Drago mi je da je vijeće blokiralo pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Albanija je zemlja gdje postoji endemska korupcija i koja guši vlastito društvo. Svaki treći mladi čovjek je nezaposlen prema brojkama Svjetske banke. Da, nekoliko godina se provodi pravosudna reforma, međutim rezultati su zabrinjavajući. Neovisno povjerenstvo, čiji su članovi neovisni stručnjaci, Ustanovili su da je od 17 sudaca na Vrhovnom sudu samo dva nisu korumpirana, a od devet e, Ustavnog suda samo jedan nije korumpiran. I to govori doista o razmjerima korupcije. Albanija doista ne zaslužuje ulazak u Europsku uniju. Kao što smo čuli, e, kao što smo mogli vidjeti u belgijskim novinama Le Soir, to je još uvijek narko država pod kontrolom e, narkotrgovaca. Gospodin Papadimolis. Hvala. Za nekoliko sati plenarna Europskog parlamenta će glasovati velikom većinom i većina zastupnika u klubovima će zatražiti od vijeća da promijeni ovu povijesnu grešku. Naravno, mi se slažemo sa presmanskim sporazumom i šaljemo poruku parlamenta narodu Sjeverne Makedonije i Albanije da je Europska unija vjerodostojna. Mi šaljemo tu poruku Emanuelu Macronu da njegovo ne treba brzo ispraviti. To ne služi niti stabilnosti, niti interesima Europske unije. On služi time interesima Putina, Erdoana, nestabilnosti i slično na Europi i na Balkanu. Dakle, mi ovdje u vijećnici smo se dogovorili da ćemo glasovati protiv odluke vijeća. Netko je podignuo plavu karticu, ali budući da kasnimo i da smo u spontanom javljanju za riječ, neću prihvatiti. Sada dajem riječ povjereniku Hanu koji će govoriti u ime komisije. Izvolite. Hvala lijepo predsjedajući. Želio bih e, zahvaliti svima u dvorani na velikoj podršci jednom kredibilnom postupku pristupa Europskoj uniji i i tome da se treba dati zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Pa mi ne govorimo o tome da će oni sutra ili preko sutra već postati punopravne članice Europske unije. Ne, mi ovdje govorimo o višegodišnjem procesu pristupnih pregovora. E, traje to zapravo godinama da se vjerodostojnost izgradi, a za nekoliko minuta, nekoliko trenutaka se može ta ista vjerodostojnost uništiti. A to se upravo dogodilo u ovom novom primjeru Zapadnog Balkana. Međutim, mogu vam reći ne samo na Zapadnom Balkanu, nismo samo tamo izgubili kredibilnost. S ovom odlukom smo mi kao Europska unija izgubili naše vjerodostojnosti puno, je puno naše pouzdanosti i naše sigurnosti za koju smo se mi zalagali diljem svijeta, stajali iza toga cijelom svijetu, toga, to smo izgubili. I to vam sad moram reći, ono što se upravo sada u našem neposrednom susjedstvu se ponovno pojavlja čitav niz problema. Pogledajte Libanon, ne moram uopće govoriti o Bliskom istoku. Tunis, političko stanje, krajnje krhko. Alžir, potpuno nejasna politička situacija. I mogu se samo nadati da će oni koji su odgovorni za ovo sadašnje stanje, da će, da će da oni nisu pritom bili svjesni kod svoje takve odluke šta će to značiti za ugled i značenje Europske unije u čitavom svijetu, a posebno u susjedstvu. Šta to znači koliko smo izgubili utjecaja, koliko smo izgubili mogućnosti da provedemo svoje ideje i svoje standarde, svoje uvjerenja. I neće biti lako to povratiti. Ja sam, s obzirom da sam e, zapravo po prirodi, a i po svom stranačkom političkom uvjerenju uvijek optimist bio i vjerujem da je čaša uvijek napola puna i vjerujem da će se stvari na kraju okrenuti na dobro. I međutim, oni argumenti koje smo čali e, proteklo nekoliko dana i tjedana, zašto nije do sad e, jednostavno zašto smatraju da nije vrijeme da se otvore pristupni pregovori. Ja sam ih uvijek ozbiljno sve te prigovore i argumente saslušao. Međutim, čini mi se da su tu vrlo često iznošeni argumenti koji su više djelovali kao paravan pusti da se ne bi otvoreno reklo ja sam jednostavno protiv proširenja. Međutim, jedan od tih argumenata koje smo čuli od Francuske i tu i tamo još poneke zemlje, bio je upravo taj da prije sljedećeg proširenja moramo proći jedno produbljenje samog oblika naše suradnje nalaženja odluka unutar Europske unije, proći neke reforme našeg načina rada i života u Europskoj uniji. Osobno mogu reći samo da, da, ja razumijem, imam apsolutno razumijevanje za to, ali nemam razumijevanje za to da se ti procesi događaju jedan poslije drugoga, jedan iza drugog. Ne, ja smatram da je moguće, realistično, pragmatično i svrsishodno i puno smisla da se ti procesi vode paralelno. Jer jedno i drugo će godinama trajati. A ako sad mi prvo počnemo razgovarati i baviti se produbljivanjem našeg načina rada i suradnje, a tek onda se pozabavimo proširenjem, onda te države zapravo nemaju perspektivu pristupa prije nekih 2030. godina. A ako govorimo o tako dalekom razdoblju i takom dugoročnim izgledima, onda ne možemo govoriti zapravo uopće o perspektivi. I osim toga, dame i gospodo, mogu vam reći da će moj e, nasljednik ili nasljednica će se sigurno jako zauzeti zato da se još jedan puta razmotri metodika procesa pristupanja Europskoj uniji. Naravno da nitko nije savršen, uvijek se sve može popraviti. Međutim, mnogo onog što sam već čuo, već postoji i to težište na poštivanju pravne države, ja ili mogućnosti da se prekinu pregovori, jer gledajte, nikakvi pregovori neće nužno automatski dovesti do pristupa, to je jasno. To su to je samo proces pregovora. Prema tome, to će se sve učiniti kako je kazano, ali nadam se da ćemo se sa puno angažmana tom pitanjem pozabaviti nakon što su to pitanje tako otvorili. A na kraju da vam ispričam još jednu malu priču. Ja sam 2013. kao regionalni povjerenik organizirao seminar u Briselu s predstavnicima civilnog društva iz Sjeverne Irske. Koji su mi onda svoje različite projekte prezentirali u to cilju toga kako će uspostaviti, da kako će doći do pomirenja u Sjevernoj Irskoj. I mogu vam reći da je 90% svih sudionika tog seminara su bili ljudi koji su bili podrijetlom iz bivše Jugoslavije. Prema tome nisu su jako dobro znali zašto su u tome sudjelovali. Jer su jako dobro znali da mir, stabilnost i napredak u regiji Zapadnog Balkana mogu postići samo u okviru jednog veće cjeline, naime, da kažemo, unutar Evropske unije. Stoga vam još jedan puta hvala na ovom jakom signalu nade kojeg ste danas ovdje uputili složno i koji ćete sutra još potvrditi u razgovorima sa predsjednikom e, Sjeverno-Makedonskog parlamenta i ostalim njihovim predstavnicima. I hvala vam puno na svim inicijativama koje je ovaj Visoki dom pokrenuo u zadnje vrijeme kako bi Europsku uniju još otvorio. Hvala vam. Thank you, Hvala povjereniče. Dajem riječ sada gospođi Rajnen koja će govoriti u ime vijeća. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, gospodine predsjedniče parlamenta Sjeverne Makedonije, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam na ovoj raspravi i hvala povjereniku Hanu na njegovom samom zalaganju za proširenje. Ova rasprava me još više uvjerila da naša potpora Zapadnom Balkanu, naša potpora njegovoj europskoj perspektivi je čvrsta i trajna. U svjetlu izjave vijeća Vratit ćemo se na pitanje proširenja prije samita u Zagrebu 2020. godine, što znači da se rad u vijeću nastavlja. Dakle, nećemo odustati od danjeg rada. Također podsjećam da je sporazum o otvaranju pregovora samo prvi korak u vrlo dugotrajnom procesu. I koliko god bila ja osobno frustrirana i razočarana, moram reći da sada nije trenutak da se zadržavamo na onome što se dogodilo prošloga tjedna i koliko god to bilo privlačno, nema smisla upirati prstom iti ili e, okrivljavati ikoga jer moramo sada krenuti dalje. Moramo poduzeti daljne korake, moramo sada pozorno razmisliti o sljedećim koracima kako bismo bili uspješni u ovom procesu koji će u svakom slučaju biti dugotrajan i zahtijevati mnogo napora sa svih strana. Naše predsjedništvo sada pažljivo razmatra situaciju i onda će poduzeti daljne korake. Dakle, želim i dalje zadržati optimizam i nadu, ali isto tako moramo biti i realni u vezi sa onime što će uslijediti u sljedećih nekoliko mjeseci. E, poštujem također e, i ono što su odradile Sjeverna Makedonija i Albanija do sada i želim ih ohrabriti da nastave raditi u istom duhu i da ostvare potrebne reforme radi njihovih građana. Ono što je dobro za njih bit će dobro i jest dobro <clears throat> za Europu. Hvala vam na ovoj raspravi i hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Dobio sam nekoliko zahtjeva za revolucijama. Nakon ovog, ove rasprave dolaze od e, političkih klubova e, ECR-a, Zelenih, EFE, GUE, Krozengele, socijaldemokrata, Rinjua i Pučana. Hvala lijepo da ste sudjelovali u ovoj raspravi. Hvala povjereniku Hanu, hvala gospođi Tuporajnen i naravno hvala lijepo predsjedniku parlamenta Sjeverne Makedonije koji se također e, pridružio raspravi. Ova rasprava je zaključena, a glasovanje će se održati sutra. Sljedeća tema na dnevnom redu je izjava e, visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosne politiku je potpredsjednice komisije o stanju i raku, posebno kad je riječ o nasilnom gušenju prosvjeda mladih i studenata. Prije na što otvorimo raspravu, e, samo da vas obavijestim da možete koristiti standardnu metodu registracije ili novi uređaj da se elektronički javite za slobodno javljanje za riječ HDI ili postavite plavu karticu za postavljanje pitanja. Međutim, zato morate donijeti svoju glasačku kartu i molim, možete već sada se početi javljati za riječ odmah i prije početka rasprave. Osim toga upozoravam da s obzirom da kasnimo, možda neću biti u stanju ispuniti sve zahtjeve za slobodnim javljanjem za riječ u okviru keštijaja. Raspravu će otvoriti gospođa Tuporajnen koja govori u ime potpredsjednice Komisije visoke predstavnice Unije za vanjsko poslove i sigurnosnu politiku. Gospođa Tuporajnen, imate riječ. Hvala lijepo. Časni zastupnici Europskog parlamenta. Na početku listopada protesti su izbili u Bagdadu, a poslije i u drugim dijelovima Iraka. Demonstracije su eskalirale u nasilne sukobe sa snagama sigurnosti i rezultirali e, sa više od 110 mrtvih i više od 6000 ranjenih. Zatim policijski sat je nametnut, internet je e, srušen na više dana i imali smo napade na pres, dakle agencije, novinske agencije, medije, televizije i tako dalje, ali i na nedužne civile. Europska unija je odmah 3. listopada jasno rekla da mi očekujemo da će se snage sigurnosti maksimalno suzdržavati i prilikom gušenja ovog i prilikom rješavanja situacije te provesti objektivno istragu. Mi smo od iračkih najviših e, vlasti dobili potvrdu e, da će se toga držati, ali mi smo zatim tražili da se poštuje sloboda tiska, sloboda iznošenja svog mišljenja i sloboda okupljanja. Nema, ne, ne mora se sašlucati zahtjevi iračkog naroda, ne može ih se podvrgnuti takvoj represiji. Jer čini se da je, su prosvjedi spontano izbili i to su ih potaknuli i zapravo iznijeli, inicirali mladi ljudi koji su tražili više sloboda, više poštivanja ljudskih prava i okončanje korupcije. Njihovi zahtjevi ne smiju se ni u kom slučaju podcjenjivati. Jer vidite, mladi ljudi diljem Blistog istoka izlaze na ulice sa istim zahtjevima i paralelno s tim istodobno su izazovi s kojima se Irak mora nositi zaista veliki i jedinstveni. Irak je nakon dugo godina izašao iz sukoba, sada je na redu pomirenje i ponovna izgradnja. Ali isto tako se moraju ispuniti očekivanje i nade ljudi za boljim životom. Jer ako se Irak želi stabilizirati na dugoročno, dugoročno gledano. Dakle, je strukturne gospodarske reforme se ne mogu odgađati. Korupcija se mora riješiti i to učinkovito. To je ključno da bi se izgradila otpornost te države, kao i otpornost e, njihovih državnih institucija i jaka demokracija. Trenutna vlada u Iraku je prezentirala vrlo ambiciozan plan reformi koji bi se sada morao hitno provesti. Visoka predstavnica bila je u Bagdadu preko ljeta i već je tada ponudila pomoć u provođenju te reformske agende kao i pomoć u različitim vrstama službi i usluga za stanovništva. U ovih svih godina smo mi uvijek bili na strani eračkog naroda i pomagali u svim različitim obnoviteljskim akcijama. Imali smo e, konferenciju donatorsku za ponovnu izgradnju Iraka i sada zapravo smo, imamo 300 milijuna eura je mobilizirano u zadnje tri godine nakon te konferencije kako bi se stvorila nova radna mjesta i pogotovo za mlade Iračane, one koji su bili zapravo i sada na čelu ovih prosvjeda koji su izbili. Svih tih godina se radila na obnovi bolnica i sveučilišta u Iraku kako bi ljudi u toj zemlji napokon imali normalan život. Surađivali smo s iračkom vladom kako bismo e, po potpomogli nacionalnom pomirenju i etablirali smo različite misije civilne kako bi tu pomagali. Osim toga smo smatrali da ćemo na taj način da zapravo pripomoći većem poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda. I ne možemo zaboraviti da je Irak bitno napredovao u proteklih dvije godine. Nakon što je Daesh, odnosno ISIS, e, poražen, njihove opći izbori prije dvije godine su dakle predstavljali jednu mirnu tranziciju vlasti. I Dakle, tu imamo također i kurdistansku regiju autonomnu koja je također imala mirnu tranziciju vlasti. Mi, Evropljani, smo uvijek govorili da želimo pomoć iračkom narodu da dobije i osvoji mir, a upravo to traži irački narod sada. Mi ćemo i dalje biti na njihovoj strani i pratiti ih u njihovom razvoju prema jednoj jačoj, inkluzivnijoj i pravednijoj demokraciji u Iraku. Hvala lijepo. Nastavljamo sa e, govornicima iz političkih klubova ali prije nego što to učinimo želio bih upozoriti opet naše zastupnike da se drže vremena kojim je dodijeljeno jer se jako kasnimo. Na minutu i pol gospodin Kirizos u ime Pučana. Hvala. Imamo krizu između Irana i Saudijske Arabije, nemire u Libanonu, invaziju u Siriji i druge različite razvoje događa koji su vrlo važni i destabiliziraju čitavu tu regiju, posebno Irak. Iračka ekonomija se uh, oporavlja od 20-godišnjeg oružanog sukoba i u što uključuje naravno nakon svih ratova koji su vodili još i ISIS kojih e, je do prije dvije godine mučio. Irak je inače drugi najveći proizvođač u opaku sa 4,6 milijuna barela nafte koje proizvodi dnevno. E, ekonomija je za 2019. predvidjela 3,6% rasta i 4,11% rasta u 2020. Mi, ćemo, mi trebamo pozvati iračku vladu da zaista koristi taj potencijal zemlje u korist e, stanovništva kako bi se spriječile sve one stvari koje su dovele do ovih nedavnih prosvjeda. Vlada je izgubila kontrolu nad situacijom i nad sigurnosnim snagama koji su gušili te prosvjede na kraju nasilno. Mi smo za implementaciju onog njihovog reformnog programa u 13 točaka koje je vlada najavila i mi smo apsolutno zato da se provede jedna neovisna istraga zato tko je odgovoran za smrt više od stotinu prosvjednika. Hvala. Hvala. Na dvije minute gospođa Pire u ime e, socijaldemokratskog kluba. Dragi predsjedajući kolege, ovog mjeseca su desetine tisuća ljudi izašli na ulice E, Iraka u kojima smo imali šiitsku većinu. Prosvjednici su bili nenaoružani, to je bio nenasilan prosvjed. Nijukom slučaju nisu bili sigurnosna prijetnja, a ipak gušenje koje su sigurnosne snage provele je bilo nasilno. Najmanje 110 ih je ubijeno. Tisuće su ranjene i strpane u zatvore. Paravojni snajperi su na desetine njih ustrijelili sa krovova. Kolege, budemo jako jasni. Ovo su akcije bile neprihvatljivi činovi kršenja ljudskih prava i moraju se osuditi na najoštri način. Prosvjedi su bili legitimni i to zbog hitne situacije. Slični prosvjedi su se događali već mjesecima četvrtina mladih ljudi je nezaposlena, osnovne e, javne usluge ne postoje, korupcija je upravo endemske vrste brige za Irak rastu, a e, vlada jednostavno nije isporučila ono što je obećala i nije to shvaćala ozbiljno što se događa u stanovništvu. Ništa se nije riješilo, upravo suprotno. 25.10. je rok kad ističe e, da se istraži vlada istraži tko je odgovoran za smrt ubijenih prosvjednika. Tog dana će ljudi ponovno izaći na ulice ako se istraga ne bude zadovoljavajuća. Mi ne možemo dozvoliti da se to nasilje nastavi. Iraku trebaju socijalne i ekonomske reforme i to zapravo pod nadzorom. A, jer za to, a za sve to je potrebna politička hrabrost. Irački, Evropski parlament stoji uz bok iračkom narodu i mi smo ćemo pomoći njihovim vlastima ako zaista budu željeli e, stvoriti jedno inkluzivno društvo i ići otvoreno i iskreno na provođenje reformi. Mi u svakom slučaju trebamo pokazati da je Evropska unija jedan fair, pošten i pouzdan partner svima u regiji. Hvala lijepo gospođa Aksalon Sahlani u ime liberala na dvije minute. Ja ću govoriti na švedskom, ali prvo dozvolite da na arapskom e, pozdravim irački narod koji sam i pozdravila upravo na iračkom jeziku. Dakle, u roku od četiri dana su 110 e, ljudi umrlo, tisuće su ranjeni, mnogi su upucani u glavu ili u grudi. Onaj koji je držao oružje pucao je da bi umro da bi ubio i to nedužne civile koji su jednostavno samo vijorili iračku zastavu i tražili više prava za svoje sugrađane. A i zatim tražili su mogućnost zapošljavanja, tražili su mogućnost da vode život na čovjeku dostojan način, ništa drugo. Hafman Isman, jedan od ubijenih prosvjednika, je želio domovinu na kojoj, kojoj može biti pomosan i u kojoj mladi imaju perspektivu. Premijer je rečki otvorio istragu, međutim to nije dovoljno jer osnovni problemi se na taj način ne rješavaju. Primjerice imamo da recimo e, ključne stavke i članke u Ustavu koji se uopće ne provode i ova istraga nije jednog jedinog ministra pokazala ili ukazala e, na bilo koga tko bi snosio odgovornost za ovo nasilje na ulicama i ubojstvo mirnih demonstranata da li bi to bili ministri ili službene službe sigurnosti ili paravojne organizacije. Netko je za to odgovoran, međutim istraga ništa nije pokazala. Napokon paravojne jedinice su napale i medijske kuće i tamo razorili sve i spriječili ljude da izvještavaju o tome. Irak je za svoju slobodu vrlo visoku cijenu platio. Prvo smo imali Sadama, onda američku invaziju, zatim Al-Qaidu, pa onda na kraju IS. IS dakle neprekinuti niz ratova i sukoba kojim su zatim sukobi manjina i etniciteta različitih u Iraku, sunita, šita i tako dalje. Dakle, sve te stvari se moraju riješiti u Iraku, ja sam u tom izvještavala i tu moramo mi kao Evropska unija eh, pomoći da se postigne jedna temeljna promjena. Nadam se da smo spremni i dalje pratiti ove demonstracije koje će se za manje od 48 sati početi opet odvijati. Jer vidite, irački narod zaslužuje na život u dostojanstven, život i naše poštovanje. Gospođa Neumann u ime zelenih e, na minutu i pol. Kolegice i kolege, zaista ljudi u Iraku imaju puno pravo imaju pravo izaći na ulicu i prosvjedovati. Ali unatoč tome što imaju to pravo, više od stotinu njih je ubijeno, nekoliko tisuća ranjeno, tisuće uhićene. Internet je blokiran, mediji uništeni, a izvještaje ljudskih organizacija vrlo su jasni. Bile su to iračke sigurnosne snage koje su pucali na nenaoružane demonstrante. Iračka vlast vlada je najavila jednu objektivnu istragu događaja, ali ništa se nije dogodilo, a umjesto toga sve više aktivista za ljudska prava nestaje u zatvorima ili im se barem prijeti, a novi prosvjedi su najavljeni. Kao, ono što mene kao zastupnicu u ovom parlamentu uznemirava je da već dvije godine imamo jednu savjetodavnu misiju Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova Iraka. Oni su nadležni za reformu kompletnog sigurnosnog sektora. Prošle godine smo od 50 na 59 ljudi povećali broj ljudi u toj misiji. Upravo ta misija savjeta savjetodavna sada savjetuje onim ljudima koji su odgovorni za onu masivno, ekscesivno, nepotrebno i grozno nasilje proteklih dana. I zbog toga moje pitanje, gospođo Tuporen, koje će posljedice i kako će reagirati nakon ovog Europska unija? Koje će lekcije izvući? Kako prije svega, kako želite osigurati da se sljedećeg petka ne dođe ponovno na teško kršenje ljudskih prava koje će provesti upravo to Ministarstvo unutarnjih poslova i raka koje Europska unija savjetuje. Drage kolegice i kolege, krajnje vrijeme da mi upravo u plenarnom sastavu govorimo i o našim inozemnim misijama Europske unije. Hvala lijepa. Mariani, one minute. na jednu minutu. Hvala vam, predsjedniče. Irak je zemlja gdje vladaju sektaški sukobi, ali posebno američke, pa, je ranjena zbog američkih operacija još 2003. godine. To je zemlja koja je opustošena zbog kršenja njegovog suvereniteta od raznih zemalja, Sto tisuća američkih vojnika se nalaze u Iraku, uključujući one koji su povučeni iz Sirije. NATO savez se obvezao da će provesti misije konsolidacije iračke vlasti. Prosvjedi iz listopada e, u trenutku kada se e, događa jedna važna vjerska, vjerski događaj za šite. Također je trenutak kada se traži da se Naime, s pravom trebamo progovoriti o tom e, pritisku prosvjednika u ovoj zemlji. Međutim, 2003. smo intervenirali ne misleći na budućnost, na mlade koji će biti lišeni budućnosti. 16 godina nakon e, vojne ofanzive, e, odnosno vojne operacije Zapada, Irak je jedna opustošena zemlja. Gospođa Fotiga, izvolite, hvala vam. Ovo je bilo jedno razdoblje nade nakon što je potučen ISIS, međutim sada se događaju masivni prosvjedi protiv korupcije i nezaposlenosti, protiv loših javnih usluga i službi. Reakcija vlade je vjerojatno bila pretjerana i tu je bilo mnogo žrtava, pa čak i nekih znakova provokacije. Navodno je, su paravojne postrojbe uz potporu Irana pomoću snajpera izazvale velik broj žrtava. Mladi ljudi su stradali, preko šest tisuća ih je bilo ranjeno. Mislim da moramo doista angažirano podržati vladu premijera, ali isto tako trebamo zatražiti da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi se kako bi se dakle prekinulo s nasiljem. Hvala. Ovdje imam jedan plavi karton, međutim u ovom krugu imamo govornike koji se izražavaju ispred svojih klubova zastupnika. Gospođa je govorila u ime kluba ECR, tako da ne mogu prihvatiti ovo pitanje temeljem plavog kartona. Sada riječ ima sljedeći govornik, odnosno gospođa Daly. Hvala lijepo. E, prošle godine u ovo vrijeme bili smo u Iraku. Mladi čovjek je ustrijeljen njegov prijatelj je ubijen u prosjedima i znate što ih je najviše uznemirilo? Činjenica da nikoga u svijetu nije briga, više na stotinu mrtvih, tisuće ranjenih, to nije zaslužilo niti naslovnicu, niti jedan članak. Toliko smo se navikli na desetkovanje u toj zemlji. Ljudi tamo žele obične stvari e, kao što je struja, e, radno mjesto, zaposlenje. Zašto? Zato što su sva njihova imovina je privatizirana, njihovi prirodni resursi su ukradeni i sve, na sve to se još nadogradila korupcija. Zanimljivo je da trenutna vlada e, koja je uglavnom proamerički orijentirana se pragmatično ponaša. Međutim, mene zanima i htjela bih da se povede istraga o tome tko je odgovoran za ovu pucnjevu i ne mislim da je tu bilo nikakvih e, provokatora u toj regiji. Gospodin Kastaldo na jednu minutu. Hvala. Prosjedi koji su uzdrmali Irak e, nemaju etničke ili sektaške e, granice. To je uključilo sve e, mlade koji su ukazivali na nezaposlenost i također su se prosvjedi intenzivirali sve dok se nije tražila revizija političkog sustava. Vlasti su odgovorili na brutalan, strašan i neopravdan način. 149 civila je poginulo zbog nediskriminiranog upotrebe, nediskriminirane upotrebe nasilja. Sada bi se e, prosvjedi trebali ponoviti i sada trebamo zbog toga pozvati iračku vladu da osigura poštivanje temeljnih prava svojeg naroda. Ne samo e, u u Iraku se prosjeduje, Kin, Libanon, Egipat, Bolivija, Sudan sudi o globalnog trenda i to nije jedina zemlja u kojoj su nakon prosvjeda uslijede protodemokratske mjere poput gašenja interneta i primjene sile. Globalizacija bez pravila i stalna društvena nejednakost pooštrile su napetosti između i unutar zemalja. Dakle, to su odgovori, e, to su pitanja koja traže odgovore. Ruiz minute and a half, please. Gospodin Ruiz Devesa, na minutu i 30. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, kao što svi znamo, Irak je ne samo da je koljevka naše civilizacije, nego je to nedvojbeno i jedan od rijetkih demokratskih projekata liberalnog usmjerenja na Bliskom istoku. Iz tog razloga smatram da takav projekt zaslužuje svu političku, diplomatsku i financijsku potporu Europske unije. Međutim, ovo što se dogodilo posljednjih nekoliko dana iz naše perspektive je sasvim neprihvatljivo i zaslužuje svaku osudu Europske unije. Mi imamo određene odgovornosti Više od 150 ljudi je smrtno stradalo zbog metaka koje je ispucala policija na prosvjednike koji nisu bili naoružani. Oni su tražili poboljšanje u ekonomskim i socijalnim uvjetima, tako da smatram da trebamo održati obećanje koje smo dali Iračanima, trebamo preuzeti odgovornost i pomoći ljudima u njihovoj borbi. Gospodin e, Diaz, izvolite. Hvala vam. Ja ću vam se obratiti na španjolskom. Dakle, zapravo se obraćam gospođi Mogherini. Već godinama Irak je zapao u jedan trajni ciklus frustracija sektaškog nasilja, a Europska unija bi im trebala pomoći da iziđu iz tog začaranog kruga. Čuli smo da su mladi Iračini izašli na ulice kako bi prosvjedovali zbog nedostatka osnovnih javnih usluga i nezaposlenosti. To su legitimni zahtjevi, a dočekali su ih zastrašivanje novinara i nasilje i to u velikim razmjerima od strane vladinih snaga. Trebali bismo osuditi neopravdano pribjegavanje nasilju što je dovelo do toga da je više od 150 ljudi smrtno stradalo, a na tisuće ih je ranjeno. Mislim da žrtvama treba nadoknaditi štetu, a što se tiče odgovornosti onih koji su bili uključeni u to, to bi trebao biti predmet istrage. Glavni problemi e, upravljanja u Iraku će se nastaviti ako stvari nastave ovim tijekom, a to su korupcija i slično. U svjetlu svega toga Evropska unija bi trebala apelirati na iračku vladu da ispuni međunarodno preuzete obveze, da stane na kraj nasilju te da podsjeti vladu na svoju obvezu, a to je da zajamči slobodu izražavanja, i slobodu medija kao i slobodu udruživanja. Drage kolege, to je naša to je naša dužnost i trebamo apelirati na Irak da se tome povinuje. Gospođa Tovaljeri. Hvala. U Bagdadu i drugim iračkim gradovima u tijeku je brutalna represija nad studentima i mladim nezaposlenima koji tjednima prosvjeduju e, protiv korupcije i siromaštva. Mladi čine 60% stanovništva i e, četiri mlade osobe od deset nemaju posla ni budućnosti. Policijske snage pucaju po prosvjednicima i počinjaju time ubojstva i to uz sučešništvo korumpirane vlade. Irak je u stalnom stanju rata i siromaštva što se prikriva nastojanjem da se bore protiv terorizma također i žene su vrlo potlačene u brojnim teritorijima Iraka ISIS stalno masakrira kršćane i nameće iračkim ženama infibulaciju, odnosno genetsku mutilaciju. Europa mora intervenirati u cilju zaštite prava e, u Iraku jer su u igri naša vjerodostojnost, naše vrijednosti i postoji opasnost da će ponovno doći do velikog vala izbjeglica koji će doseći i naše obale. Hvala. Barena, gospodin Barena Arza, hvala vam od početka. Listopada prosvjednici u Iraku traže bolji život, bolje javne usluge, i žele da se istraže korupcija. Međutim, e, dočekali su ih e, suzavac i gumeni meci. Najmanje 150 ljudi je smrtno stradalo, a nekoliko tisuća ih je ranjeno. Iračke vlasti trebaju stati s time. E, mi moramo zatražiti da iračke vlasti čuju svoj narod, te moraju staviti pod kontrolu sigurnosne službe. Nadalje, tu se treba omogućiti slobodno korištenje interneta. Iračka vlada je prema međunarodnom pravu obvezna zajamčiti pravo na mirno okupljanje i slobodu izražavanja, tako da trebaju biti pušteni na slobodu svi prosvjednici protiv kojih nije podignuta optužnica. Isto tako bismo trebali iskazati zabrinutost zbog političkih metoda koje primjenjuje iračka vlada postoje neke nezakonite mjere koje se tiču dakle članova obitelji onih koji su sudjelovali u aktivnostima Daesha. Gospodin Bartolo na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedatelju. U Bagdadu i u susjednim područjima imamo već na stotine mrtvih i tisuće ranjenih u ovoj spirali nasilja koja prožima već više tjedana ovu zemlju. Ovo nasilje, treba to reći, ne proizlazi ni od čega, nego je plod e, socioekonomskih poteškoća koje su isto tako teške, a to su poteškoće s kojima se susreće ova zemlja koja već godinama nastoji izaći iz posljedica rada. Ovo nezadovoljstvo zbog koje su mladi izišli na ulice i trgove u glavnim iračkim gradovima je posljedica proširene korupcije koja sprečava razvoj i modernizaciju zemlje. Sve je to povezano sa visokom stopom nezaposlenosti među mladima i također sa povećanjem životnih troškova i to stvara izvjesne preduvjete za mm, jedan novi društveni sukob. U ovom e, kontekstu pravo na miran prosvjed treba se priznati. Iračka vlada treba osigurati slobodu govora i u slučaju prosvjeda sigurnosne snage moraju postupati poštujući život i ljudska prava. Europska unija mora osuditi sve oblike nasilja i mora e, pratiti dalji tijek događaja u tom području. Moramo i dalje raditi na postizanju političke socijalne i ekonomske stabilnosti te zemlje i čitave regije. Hvala gospodine predsjedatelju. Time smo zaključili popis govornika. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Čuhudaru. Hvala vam lijepo. Moram priznati da sam doista zgranut i preplašen, budući da nisam mogao zamisliti da se takvo barbarsko nasilje može koristiti u 21. stoljeću. Ja sam inače liječnik, e, bavim se hitnom pomoći i kada vidim nasilje nad ljudima koji su nemoćni i ne mogu se obraniti, e, mogu se samo zapitati kakav dijabolični um je to smislio. Isto tako me zastrašuje činjenica da sloboda izražavanja koje je temeljno pravo svih građana nešto što se gazi u 21. stoljeću. No, pogledajmo oko sebe, lijevo, desno, iznutra, izvana e, u Europskoj uniji. Budući da se takvi slučajevi pojavljuju posvuda u svijetu, možda bismo svi trebali sjesti za isti stol i pokušati pronaći plan za djelovanje u takvim situacijama na način da se takvi, e, takva barbarska djela ne bi ponavljala. Doista sam e, zastrašen, zgranut sam i apeliram na sve vas da spriječimo takve slučajeve u budućnosti. Gospođa Konična. Hvala vam predsjedavajući, dragi kolege. Zaključci istrage e, Iračkog povjerenstva jasne su. Odgovornost za e, to što je 179 osoba smrtno stradalo je na sigurnosnim službama. Njihova brutalnost je doista nešto što zaslužuje svaku osudu bez obzira na okolnosti. Ako se te ljude tuče i ubije umjesto da ih se zaštiti, to ukazuje na činjenicu da je demokracija ugrožena. Naravno, SAD su donijeli mnoge problemem, no mi smo se nadali da će situacija u Iraku biti bolja. Ako odgovor na takve procvjede e, se svodi na pucanje, onda je jasno da se situacija nije poboljšala. Treba osuditi brutalnost e, sigurnosnih službi gdje god se ona čak i u Kataloniji, što mnogi zastupnici odbijaju vidjeti. Stid vas bilo, gospođa Ward. President. Gospodine predsjedavajući, tisuće mladih ljudi, prosvjednika, izišli su na ulice Iraka i prosvjedovali protiv korupcije i nezaposlenosti. Tražili su odgovornost vlade i bolje javne službe. Njima su se suprotstavile iračke službene e, sigurnosne službe koje su ubile na stotine ljudi i ranile više tisuća ljudi. Doista e, treba postojati odgovornost za počinjena zlodjela. Vlasti bi trebale odmah pustiti na slobodu sve prosvjednike e, koji nisu optuženi za neko kazneno djelo, oni koji su uhićeni samo zato što su upražnjavali svoje pravo da sudjeluju u prosvjedima ili zato što su kritizirali vladu, ne mogu se smatrati kriminalcima i ovakvo ušutkivanje njihovih glasova ne može se nastaviti. Podsjećamo iračku vladu da temeljem međunarodnog prava ima obvezu zaštititi pravo na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. Thank you. Mr. Hvala, gospodin Wallace ima riječ. Uh, Iraq is a broken... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Irak je doista jedna razrušena, slomljena zemlja i ne treba nas čuditi što ljudi prosvjeduju, ne treba nas čuditi što je vlada prilično beskorisna. Šteta koja je počinjena toj zemlji, Iraku, je doista takva da se trebamo zapitati jesmo li vidjeli išta što bi bilo toliko strašno u posljednjih 30 godina. 30 godina. To je doista nevjerojatno a nažalost europske države nisu u svemu tome nedužne. Da kako da su svim tim aktivnostima predvodili Amerikanci, da je tu bilo riječ o prirodnim resursima, o tome da dođe do smjene režima. Međutim, način na koji se to odrazilo na ljude je strašan. Više od milijun ljudi je tamo ubijeno. I kada netko ponovno smrtno strada, to postaje gotovo irelevantno. Ovi, e, pogledajte zastupnike, više ih zanima da se to bombardira nego da se pomogne ljudima. Što mi možemo tu učiniti? Ja ne znam. Zapravo je vrlo teško zapadnim vlastima da pomognu zemlju umjesto da je financijski unište i da je oduzmu resurse. Hvala, time smo zaključili popis govornika temeljem postupka spontanog javljanja za riječ. A sada riječ ima gospodin Tupurajnen koji govori u ime visoke predstavnice za sigurnosnu i vanjsku politiku. Izvolite, gospođa Tupirajnen. Hvala vam. E, dopustite mi samo da kažem da je ova razmjena mišljenja bila vrlo korisna i pravodobna. Želim ovom prilikom zahvaliti uvaženim zastupnicima na njihovim komentarima i sugestijama.